Bueno. Bien, queridos colegas, vamos a comenzar la sesión. Dobar dan kolege, počnimo polako sa sastankom. Prije svega ispričavamo se u ime predsjednika Broka. Nažalost, on je bolestan. Vratio se iz Washingtona već bolestan, tako da nažalost ne može biti s nama danas. Što se tiče njegovih izvještaja i izvještaja o posjeti SAD-u, nećemo se time moći pozabaviti dok se on ne vrati. I također bih vam rekao da je delegacija Ujedinjenih Arapskih Emirata otkazana Tako da ćemo imati novu točku na dnevnom redu, to će biti izvješće gospodina Kukana o međuparlamentarnom sastanku u Albaniji. Također ćemo čuti izvješćaj gospođa Kostelo o radu delegacije u Palestini, to je odnosno to ćemo odgoditi zbog toga što danas neće biti na raspolaganju. Izvolite. Što se tiče Palestine, e, želio sam spomenuti to pitanje s obzirom da sam se upravo vratio iz Palestine s delegacijom i ukoliko mislite da bi to bilo korisno, mogu kolegama dati jedan kratak opis, sažetak događaja, što bi možda bilo od koristi, osobito koliko je to važno pitanje trenutno. Kao što znate, e, ja obično ne koristim više vremena nego što je upravo nužno. Dobro, zahvaljujem vam gospodine Atkins što ste se ponudili. E, propustit ću to članovima odbora. Mislim da bi dobro bilo da se pozabavimo tom točkom kada se predsjednik delegacije vrati, odnosno predsjednica, ali rado ću osobno se ću saslušati ono što vi želite reći. Dakle, ukoliko se svi drugi slažu, možemo osvojiti dnevni red i prva točka je odobrenje zapisnika sastanak 2. i 4. rujna. Znate kako to funkcionira. Dakle, prilazimo na točku 4. Ljudsko pravo u svijetu u 2012. i politika Europske unije na tom području. Izvjestitelj je gospodin Kukan. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Prije svega zahvalio svim kolegama na podnesenim amandmanima. Velika većina amandmana e, ticala se naših točaka, doprinosila je poboljšanju samog izvješća. Sveukupno smo zaprimili 347 amandmana i ja sam ih razmatrao na jedan inkluzivan, pragmatičan način i također sam imao vrlo korisnu raspravu sa izvjestiteljima u Sijeni 22.10. u Strasburu i Zahvalio bih im na vrlo pozitivnom, na vrlo konstruktivnom pristupu našim raspravama. Rezultat toga je 27 kompromisnih amandmana. Ja bih sretan da dobijemo široku podršku za sve naše kompromise, no s druge strane razumijem ukoliko će nekim klubovima zastupnika ili zastupnicima biti teško pružiti podršku svime. Što se tiče kompromisnih amandmana, kao što sam već spomenuo tijekom prve prezentacije u odboru o ljudskim pravima, nije bila moja namjera stvoriti jedno sveuključivo izvješće, već da jednostavno realističnije istaknemo ona ključna pitanja u području ljudskih prava. Iz tog razloga ja sam se usredotočio na pitanja koja su se o kojima smo nedavno, nedavno vrijeme vrlo često raspravljali, primjerice međusobna povezanost ljudskih prava i demokracije e, i ljudskih prava u tranzicijskim zemljama ili politika, okvirna politika Europske unije za ljudska prava. Drago mi je da je ta ideja dobila široku podršku tijekom naših rasprava u Odboru za ljudska prava i isto tako u raspravama sa izvjestiteljima u Sjeni. Izvješće ima tri glavna dijela, okvir, okvirna europska politika, europska politika o tranzicijskim procesima i europska podrška ljudskim pravima u svijetu. Ukratko ću proći ta tri dijela i komentirati o amandmanima koje smo zaprimili kao i kompromisima. Prije svega imamo nekoliko horizontalnih pitanja i općih točaka. Dakle, zaprimili smo mnogo amandmana za različite stavke o slobodi izražavanja, misli, izbora savjesti i vjeroispovijesti, isto tako o borcima za ljudska prava. Ja sam pokušao uključiti sve te amandmane u neke opće stavke i mm, o njima ćemo razmatrati gdje već na njih ne iđemo u tekstu, ali izbjegao bih koliko je moguće ponavljanja u tekstu. Također postoji pitanje spomena primjera nekih konkretnih zemalja, nekih pojedinih slučajeva i u svom nacrtu izvješća pokušao sam se ograničiti kada se pozivam na takve primjere. No, nakon početnih rasprava u odboru uključio sam nekoliko takvih dodatnih slučajeva, konkretnih slučajeva u kompromisne amandmane. Što se tiče amandmana pojedinih dijelova izvješća, e, u prvom odjeljku stavci 10 do 24, većina amandmana je zapravo išla u smjeru detaljnije razrade teksta, osobito što se tiče rada e, posebne predstavnice za ljudska prava, što se tiče dijaloga o ljudskim pravima i uvjetovanosti u trgovinskim sporazumima. Tu sam predložio pet kompromisnih amandmana koji su pretežno nekontroverzni i stvorit ćemo, formirat ćemo novi stavak 18 o dijalogu o ljudskim pravima nakon amandmana 94, 5, 6, 7 i 8 i pozvat ćemo na veću transparentnost i objavljivanje podataka te nadzor parlamenta nad ljudskim pravima, odnosno strategijama pojedinih zemalja o ljudskim pravima. U tom odljeljku postoji jedan amandman koji se tiče trenutnih istraga o špioniranju NSA, koji poziva na privremenu odgodu trgovinskog sporazuma, transatlantskog sporazuma. To sam odlučio ne spomenuti u ovom izvješću. A što se tiče pododljika kao poslovanja ljudskim pravima, što je gospođa Roth Biller predložila i što uključuje amandmane gospođe Kope, tu sam otvoren da se tako nešto uključi u izvješću, no trebalo bi detaljnije raspraviti o tome gdje ćemo zapravo smjestiti te nove stavke. Što se tiče tranzicijskih procesa europske politike, predlažio sam 12 kompromisnih amandmana. E, najviše ćemo raspravljati o onima koji se zapravo bave pojedinim zemljama. Kroz kompromise smo i ažurirali stavke koje se tiču Egipta i Sirije, ali i one koje se tiču Rusije, Kine i stvorili smo dva, formule dva nova stavka o Kubi i o Tibetu. Što se tiče Rusije i Kube, u kompromisnim amandmanima spominju se neki konkretni slučajevi zloupotrebe ljudskih prava, dakle Magnitski i i nekih slučajeva s Kube. Također smo zaprimili nekolicinu amandmana koje zapravo dodaju stavke koje se bave pojedinim zemljama ili nekim teritorijima eh, o kojima se raspravlja, Sahel, Kašmir, Zapadna Sahara, Kolumbija, Čile i u ovim amandmanima ću razmatrati zapravo svaki pojedini slučaj i bit ću otvoren za rasprave o tim pitanjima. Postoji pitanje bespilotnih letjelica u amandmanima 238, 2 i 238 i mislim da će tu biti potrebna daljna rasprava ukoliko želimo ovo pitanje uključiti u izvješće. Što se tiče sličnih amandmana 285, 288 koji predlažu stvaranje jednog dodatnog stavka o Međunarodnom kaznenom sudu, tome mogu pružiti svoju podršku. I što se tiče zadnjeg odjeljka koji se bave pitanjem europske podrške ljudskim pravima diljem svijeta, predložili smo devet amandmana koji se bave različitim pitanjima, primjerice okvir UN-a, Međunarodni kazneni sud, smrtna kazna, status Roma, temeljne slobode, diskriminacija ili promatračke izborne misije. Većina amandmana nije bila odviše kontroverzna i većinu smo ih i uključili u naše kompromise. Također smo formirali dodatne kompromise o medijskim slobodama, o novim medijima i ažurirali stavak o pravima djece. Spomenuo sam one dijelove izvješća gdje sam pokušao naći jedno zajednički temelj za kompromise, ali svakako sam otvoren za daljne komentare, rasprave o drugim pitanjima koje vas zanimaju i vrlo ću pažljivo saslušati sve vaše intervencije. Obavijestili su me da izvjestitelj u sjeni e, iz Aldea, gospođa Juland, nije mogla danas prisustvovati sastanku, no ona će mi poslati svoje komentare pismenim putem, tako da ću ih ja razmotriti upravo kao da ih je ona osobno prezentirala. Zahvaljujem. Muchas eh, Hvala lijepo izvjestitelju. Prije svega imamo nekoliko ljudi koji su se javili za riječ. Prije svega u ime socijalista izvjestiteljice u Sijeni. Hvala vam. Prije svega zahvaljujem gospodinu Kukanu na kratkom e, sažetom dokumentu. Kao što je sam rekao, ne radi se o dokumentu koji pokušava sve uključiti, već o jasnoj izjavi, o jasnoj poruci Europskog parlamenta o tome koji su njegovi prioriteti za sljedeću godinu. On se usredotočio na tri dijela, europska politika, europska podrška ljudskim pravima u svijetu i ljudska prava u tranzicijskim zemljama. Naravno, postoje neka pitanja koja nisu spomenuta, što se tiče barem mog kluba zastupnika, koja nisu ili uopće spomenuta ili nisu dostatno naglašena e, i to su to je izraženo nekim našim amandmanima. E, mi smo radili, odnosno pokušavali naglasiti borce za ljudska prava i univerzalnost ljudskih prava, e, različiti napadi na borca za ljudska prava i ograničenje funkcioniranja ljudskog društva je zapravo bila običajna standardna praksa u velikom broju zemalja. I dugoročno gledano to je možda najopasniji element koji smo ove godine opazili što se tiče ljudskih prava. I čak još važnije nego u dosadašnjim godinama. E, kleveta, defamacija i tome slično zapravo šteti radu na ljudskim pravima i također sprječava promicanje ljudskih prava i obavještavanje građana o tome. Iz, sastanci izvjetitelja u Sijeni su bili vrlo konstruktivni i većina kompromisa koja je izvjetitelj prezentirao su bila prihvaćena i kad god bi došlo do nekakvih neslaganja, uspjeli smo na kraju to izgladiti, tako da smo kompromisa dogovorili se sa zelenima da se posebno ne bajemo višegodišnjim financijskim okvirom. Kompromis 12 je bio donekle problematičan, spominje se e, koptska kršćanska manjina u Egiptu, umjesto da se spominje općenitiji problem u Egiptu, a to je sloboda vjeroispovijesti. No uspjeli smo doći do sporazuma o tom pitanju, naš stav je usvojen na zadovoljavajući način i sada očekujemo novi prijedlog kompromisa tog amandmana. U kompromisu 13 složili smo se da se da o krizi ne govorimo kao sirijskoj krizi, već malo oštrije s obzirom da je situacija e, da se ne može opisati samo kao kriza. Što se tiče nekolicine amandmana iz našeg kluba, koji se tiče Međunarodnog kaznenog suda, predložili smo dodatan stavak u kompromisu 14 koji uključuje amandmane od 285 do 291, zatim 295, borba protiv nekažnjavanja, kršenje rimskih statuta i naglašavanje univerzalnosti eh, rimskih ugovora. Dakle, naše prilazi su prihvaćeni i sada čekamo kako će to izgledati kad nam se izvjestitelj javi o tome. Što se tiče kompromisa 23, ponovno smo se bavili problemom izdvajanja kršćanskih manjina, a mi smo želi da se zapravo govori o slobodi vjeroispovijesti malo generalnije. Što se tiče kompromisa 25, drago nam je što se više spominjalo pitanje prava djece, ali nismo bili zadovoljni s time što su jednostavno pobrojani svi problemi. Nakon što smo se dogovorili sa izvjestiteljem, ponudili smo malo drugačiji kompromis gdje se detaljnije, konkretnije spominju slučajevi e, djece regruta i i vezanog uz djecu. Dakle, to su neke kompromisa koje su bili jednostavno prevažni da ih se izostavi. Što se tiče amandmana koji nisu uključeni u kompromisnim amandmanima i o kojima će se zasebno glasati, postoje neka, neka pitanja koja je već gospodin Kukan spomenuo, a koja su nama od velikog značaja, primjerice bespilotne letjelice i humanitarni aspekt korištenja tih letjelica je za moj klub zastupnika vrlo važno pitanje. Dakle, vojno korištenje u zemljama poput Pakistana, Jemena, je od velike važnosti, a također veliki naglasak je stavljen na prava žena i djece, barem bismo mi tako željeli, jer ovo izvješće nije dovoljno naglasilo zapravo koliko je to važno. Dakle, proces kompromisa je riješio ovo pitanje u određenoj mjeri, ali mi dalje inzistiramo na tome da se neki od naših amandmana, da se njima glasa odvojeno, kako bi se moglo naglasiti važnost tih pitanja kojima se oni bave. Sve u svemu zahvaljujem gospodinu Kukanu na vrlo lijepoj suradnji, na otvorenosti tijekom rasprava o kompromisu i još jednom hvala. Hvala vam puno gospođo Kopa, gospođo Lopelo. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem i gospodinu Kukanu također na vrlo dobrom nacrtu izvješća. Ono je vrlo usredotočeno, ne radi se o popisu želja, već se koncentrira na prioritete i usredotočeno je na tranziciju. Dakle, mislim da ćemo imati vrlo dobro izvješće koje možemo podijeliti s vanjskim svijetom. Vodili smo konstruktivne rasprave, došli smo do dobrih kompromisnih rješenja i za moj klub zastupnika mogu reći da pružimo podršku svim kompromisima osim dva o koja bih željela nešto više reći. Kompromis 10, gospođa Kopa ga je već spomenula, Taj se amandman usredotočio na financijsku podršku Europske zaklade za demokraciju i kaže da bi financiranje trebalo uključivati, trebalo biti uključeno višegodišnji financijski okvir. Mi bismo predložili da se to izostavi, jer od samog početka kada smo postavili ovu zakladu, rekli smo da ni u kojem obliku novac ne bi trebao biti uziman iz Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava, neće znači biti, tako da mislimo da bi bilo bolje isključiti taj dio rečenice i samo reći da se traži odgovarajuća financijska podrška Europske unije za Europsku zakladu za demokraciju. Jer ako kažemo financijska pomoć Europske unije, to uključuje i države članice. Što se tiče kompromisa 8, predložili bismo dakle što se tiče općih trgovinskih preferenci, da se prijeve rade na temelju svake pojedinačne zemlje. I mislim da naši kolege u odboru INTA upravo glasaju danas o tom pristupu, jer što se tiče stališta ljudskih prava, ukoliko morate pomno razmotriti takav sustav preferenci, imate paket zemalja u kojima se poštivanje ljudskih prava prilično razlikuje, e, teško će biti nagraditi pozitivno ponašanje ako ne možemo to odvojiti po pojedinim zemljama. Dakle, to je što se tiče kompromisa 8. E, malo, ka, malo niže u tom stavku također bismo željeli da se umetne e, piše da Europska komisija provodi monitoring eh, i otvara konzultacije komunikacije komunikaciju sa širokim krugom partnera, uključujući Europski parlament i lokalno civilno društvo i socijalne dionike. Eto, to su dva kompromisa, osmi i deseti, za koja se nadamo da ih je moguće promijeniti. A što se tiče amandmana, zahvaljujem gospodinu Kukanu na tome što je pružio podršku amandmanima o Međunarodnom kaznenom sudu i poput socijalista slažemo se s time da se uključuju amandmani o bespilotnim letjelicama i rekli smo da je potrebno drugačije sročiti amandman o poslovanju ljudskim pravima i ja mogu reći da smo spremni surađivati s vama i raditi na tome da nađemo zadovoljavajuću formulaciju. Dakle, zahvaljujem još jednom na ovom dobrom nacrtu. Eh, eh, hvala vam. Eh, izvolite, gospodine Peter. Hvala gospodinu predsjedavajućem. Znam da ovo izvješće nije bilo jedno od najlakših izvješća i zato sam posebno zadovoljan da je gospodin Kukan uspio pripremiti ovo izvješće na način na koji je to učinio vrlo dobar način. Imam nekoliko e, komentara na ono što je gospođa Kopa rekla, e, posebice što se tiče e, kopti kršćana u Egiptu. Mislim da se vaš komentar, vaš komentar u principu nije potpunosti u suprotnosti sa e, stajalištem izvjestitelja, ali u odnosu na to što se u tom području e, događa, mislim da je ispravno da se e, parlament time pozabavi. Hvala vam. Izvolite gospodine Milan. Hvala gospodinu E, kukanu na izvrsnom e, izvištaju koje je vrlo uravnoteženo i zaista se radi o ključnom dokumentu za e, europsku vanjsku politiku. Ovo je ključni dio te politike, bavi se svim ključnim institucionalnim pitanjima, tranzicijskim procesima i od ključne važnosti za Europsku uniju i ljudska prava općenito. Mislim da bi to trebao biti i prioritet za vanjsku politiku e, Europske unije. Bilo je mnogo amandmana, e, mnogo delikatnih e, nekih pitanja. Ja ću u sljedećih nekoliko dana pomnije pogledati kompromisne amandmane. U svakom slučaju hvala vam na ovom izvješću. Hvala gospodine Milan. E, ponovo dajem riječ izvjestitelju e, da nam da svoje završne komentare. Hvala e, predsjedniku i hvala svim kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi i što su priznali da ovo nije jednostavno izvješće i nije jednostavno postići E, opći konsenzus, ali e, moj cilj je dobiti što više moguće potpore jer će na taj način ovaj dokument imati veću težinu i parlament će ga moći koristiti u svojim e, politikama i nastupu prema vanjskom svijetu. Neću sada se osvrtati na sve paragrafe koje su gospođa Kopa i gospođa Lokbiler spomenule na sve stavke koje su one spomenule, ali sam spreman na nastavak e, razgovora, rasprave. Mislim da je realistično zaočekivati da ćemo e, da ćemo postići dogovor e, o svim ovim amandmanima što se tiče bespilotnih letjelica, što se tiče kompromisnog amandmana broj 10 i tako dalje. Veselim se nastavku rada na ovom izvješću i e, vremenu koje nam je preostale prije nego što ovaj, e, ovo izvješće dođe na red za glasanje na odboru za vanjske poslove. E, hvala vam predsjedniče. Hvala izvjestitelju. Ovime možemo zaključiti ovu prvu raspravu. E, možemo pogledati kompromisne amandmane kojima smo se bavili u listopadu u Strasburu. E, kad govorimo o strategiji Europske unije e, o ljudskim pravima, mislim da se nalazimo u vrlo e, zanimljivom razdoblju, ključnom razdoblju. E, uskoro će doći kraj jednogodišnjeg mandata gospodina Lamberigesa, predstavnika Europske unije za ljudska prava. 21. E, studeni je e, novi rok za podnošenje amandmana. Znači 21. studeni je novi rok. Ako nitko drugi se ne javlja za riječ, možemo prijeći na točku 5 dnevnog reda. To je e, izvještaj o posjetu izlaslanstva našeg pododbora za E, za ljudska prava na 68. E, sjednicu e, Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Gospoda izaslanici koji su bili E, u New Yorku su se sastali sa visokim dužnosnicima te organizacije, sa samim e, glavnim tajnikom gospodinom e, Ban Ki-moonom, zatim sa zamjenikom tajnika i sa, i sa tajnicima za razoružanje, za ljudska prava, zatim sa čelnicima UNDP-a, UNICEF-a, i drugim visokim dužnosnicima. Isto tako sastali su se sa e, predstavnicima e, raznih e, zemalja. Sastali su se delegacijama iz Francuske, Rusije i Palestine. Tijekom posjeta bavili su se tekućim pitanjima posebice s događajima u Siriji, zatim e, e, bavili su se reformom Vijeća sigurnosti UN-a i aktivnostima, odnosno e, špijunskim radnjama od strane Nacionalne sigurnosne agencije SAD-a. Radi E, isto tako je jedan drugi odbor, e, jedno drugo izaslanstvo iz ovog, istog odbora bilo u Washingtonu. E, što se tiče Sirije, imam samo dvije napomene. Što se tiče razoružanja kemijskog oružja, predstavnici UN-a su rekli da se radi o vrlo kompliciranom zadatku zato što je teško pronaći sama mjesta gdje se čuvaju, gdje se čuva oružje, teško je utvrditi točan broj e, komada oružja i nije jednostavno e, e, zbrinuti, odnosno uništiti svo to oružje. Druga, drugo, druga moja napomena tiče se procesa iz Ženeve i e, e, pregovora u vezi s time. E, bilo je mnogo različitih mišljenja, protoričnih mišljenja i nismo sigurni u kojem su stanju pregovori, odnosno kako će se dalje odvijati. Mnogi ljudi s kojima smo se sastali su rekli da rješenje političkog procesa neće neće, nećemo, e, neće doći iz e, sastanaka u okviru UN-a, un nego, e, nego iz bilateralnih sporazuma između Sirije i Rusije. Neke države članice su izrazile mišljenje da rješavanje pitanja rješavanje problema kemijskih, kemijskog oružja neće riješiti e, probleme e, koji muče Siriju e, i neće riješiti političku krizu. Na pregovorima su svi isto tako zahvalili Europskoj uniji na njezinom trudu. Htio bih zahvaliti svim članovima izaslanstva i želim s vama podijeliti da su svi e, bili zadivljeni našim e, uspisima na području e, humanitarne pomoći. Što se tiče Što se tiče pitanja sa e, ekstremistima, to je bilo jedno od ključnih pitanja u pregovorima. E, naravno, e, govorilo se o tome kako se može olakšati ta situacija sa susjednim zemljama i kako da Jordan i Libija ne postanu kolateralne žrtve ovog konflikta Zatim smo e, govorili o e, situaciji e, u kojoj se nalaze djeca u Siriji, milijuni djece koja su pogođena ovom situacijom i isto tako isto tako smo govorili o epidemiji poliovirusa. Nadalje, što se tiče e, digitalne privatnosti, e, time se je bavio e, i bavilo zaslanstvo u Washingtonu, ali i u UN-u. Predstavljeno nam je, predstavljen nam je nacrt o, izvještaja o ovome pitanju. To je nešto što je Njemačka predložila. To je, e, e, to je e, bilo na njemačku inicijativu, a kada su ruski izaslanici ruski poslanici bili upitani o tome, izjavili su da će dok se ne razriješi to pitanje, dok se ne E, ne sazna malo više o tome da će se oni suzdržati od izražavanja svog mišljenja zato što bi usvajanje ovakvog teksta moglo imati restriktivne posljedice na korištenje interneta. E, e, sastali smo se sa podpredsjednicom Europske komisije Vivian Reding koja nam je i ona je rekla da premda je došlo do pogoršanja, laganih pogoršanja u odnosima između EU-a i SAD-a, svi s kojima se ona sastala, a i svi s kojima smo se mi sastali, ali i svi koji su bili u Washingtonu bi se sa mnom složili, e, kada kažem da, je, da su američke vlasti e, uložile napore da e, e, se to pitanje što brže e, riješi. Što se tiče reforme Vijeća sigurnosti UN-a, nije došlo do, do značajnog napretka u pregovorima. stavovi SAD-a su vrlo različiti, su, su, onako iskaču i neki su rekli da bi glavni tajnik na sastanku koji će obilježiti obljetnicu e, organizacije e, da bi e, mogao iskoristiti tu priliku da se postigne napredak u tim pregovorima što se tiče pitanja genocida, postoje e, e, razlike u stavovima različitih zemalja i nije izgledno da će uskoro e, biti postignut napredak. Sjedinjene američke države su mišljenja da novi stalni predstavnici ne moraju biti regionalni predstavnici. Još e, jedna točka o kojoj smo raspravljali e, ticala se e, sukoba Afričke unije i i drugih između Afričke unije i drugih zemalja o međunarodnom kaznenom sudu E, postoje bojazan da bi se mogao e, stvoriti dvojaki e, sustav međunarodne pravde. I što se tiče pitanja Palestine, i UN-a Palestina je e, dobila ulogu promatrača, a e, u našem sastanku sa, na našem sastanku sa e, palestinskim izaslanicima smo govorili o mirovnim pregovorima u pogledu kojih oni nisu bili previše optimistični. Isto tako smo se sastali sa našim predstavnikom za ljudska prava, UN-ovim e, e, predstavnikom za ljudska prava. E, govorili smo o borbi protiv terorizma i borbi protiv nasilja unutar kućanstava. Mislim da Europska unija, moram napomenuti, je e, jedan od najvećih e, jedan od, e, jedan od zemalja, odnosno skupina koja najviše pridonose budžetu UN-a. Gospodin Max Angsen bi je odgovoran za e, uspjeh e, ovih e, pregovora i ovog posjeta. Gospodin Milan će nam dati svoj, svoj stav. Hvala vam. Ja bih htio nešto dodati, premda imam, premda nemam mnogo toga za dodati vašem izvještaju ovog posjeta. Ja sam, ja, ja sam već mnogo puta sudjelovao na ovakvim sastancima između EU-a i SAD-a i ovo su razgovori e, e, i od svih razgovorima na kojima sam ikad sudjelovao, ovi su eh, razgovori sa UN-om bili održani na najvišoj razini. E, E, glavni tajnik je e, na jednom sastanku odgovorio na devet ili deset e, pitanja našeg izoslanstva. Znači, zaista smo se uspjeli sastati sa najvišim čelnicima UN-a i to je bilo zaista ohrabrujuće za nas. Bili smo zadivljeni tom pažnjom koju su nam posvetili. I čuo sam sa više strana da u Ujedinjeni narodi vole surađivati sa Europskom unijom i da smo mi njihov, njihov najveći partner, najvažniji partner e, na međunarodnoj sceni. E, I isto tako smo se susreli sa e, ruskim veleposlanikom, to je bio prvi, prvi put e, da se to dogodilo, mislim da je to bio, e, bio, bio uspjeh samo po sebi i tajništvo je odradilo dobar posao i potrebno je zahvaliti Tomasu Manhakenu koji je e, to je veleposlanik koji nam je pružio izvanredan doček, isto tako smo Eh, imali vrlo eh, zanimljive eh, razgovore sa Vivian Reding. Vratili smo se iz New Yorka sa vrlo zadovoljni sa razgovorima koje smo tamo vodili. Hvala vam gospodine iz Makara, dajem vam riječ. Hvala vam. E, dali ste nam, e, oslikali ste vrlo, dali ste vrlo dobar prikaz e, našeg posjeta. Samo bih htio nešto dodati. Najviše se zaista razgovaralo o dramatičnim događajima u Siriji i ono što sam ja zapamtio, ono što se je mene najviše dojmilo je vrlo pesimističan pogled na, na, na, na stvari, odnosno prilično pesimistična slika situacije e, i naša europska delegacija je putem francuskog e, veleposlanika u e, UN-u dala na znanje da se čini da je sada političko rješenje dalje nego ikad i to je sukob koji bi mogao vrlo dugo nažalost e, potrajati. Isto tako e, to pitanje e, prate mnoga geostrateška pitanja, važna geostrateška pitanja, kao što ste i sami primijetili. Znači ono što se mene najviše dojmilo je ono što nam je govorila Angela Keane, visoka predstavnica za razoružanje razoružanje, govorila nam je o tome kako ljudi na terenu u Siriji e, su prisiljeni raditi i činjenica da nas čeka mnogo e, problema sa e, razoružanjem kemijskog oružja u Siriji. Mogu reći nas čeka mnogo posla i mnogo raznih pitanja za riješiti. Glavni tajnik je bio oprezan e, u izražavanju svojih stavova i negativnih stavova i on je e, se osvrnuo na napredak koji je postignut e, u pogledu s kemijskim oružjem u Siriji, ali evo sveukupno stavovi su bili dosta pesimistični. Što se tiče bespilotnih letjelica, tu bih isto htio nešto dodati ali želim se prije toga osvrnuti na ono što je rekao gospodin Ivan Simonović. E, to je visoki predstavnik za ljudska prava. I e, tijekom tog sastanka ja sam postavio pitanje je li sada vrijeme za e, međunarodno, nekako međunarodno zakonodavstvo ili neku standardizaciju upotrebe bespilotnih letjelica u situacijama, u nekonfliktnim situacijama, odnosno situacijama izvan ratova. I e, E, time se zaista moramo posabaviti zato što e, bespilotne letjelice postaju su jeftinije i jeftinije i vjerojatno će se početi sve više e, koristiti. Ali američki veleposlanik je vrlo brzo zatvorio tu raspravu. Isto tako smo se pozabavili bavili i pitanjem Demokratske republike Kongo, to je jedno pitanje koje je ovako, do kojeg mi je posebno stalo, postoje određeni napretci, E, možda se e, nazire e, mogući poraz skupine M23, ali situacija s ljudskim pravima na terenu je zastrašujuća, sve je više spolnog nasilja nad ženama, situacija je zaista dramatična u tom pogledu i potrebno je uložiti mnoge, e, mnoge napore da se unaprijedi ta e, situacija, ali e, svakako se slažem s onim što je predsjednik rekao u tom smislu. Isto tako sam vrlo zadovoljan s našim raspravama sa samim glavnim tajnikom. On je stavio naglasak na održivi razvoj i klimatske promjene kao e, dva prioriteta za, dva, najviša prioriteta za e, Ujedinjene narode u nadolazećem periodu. E, ja nisam veteran kao kolega, ja sam prvi put bio u ovakvom izaslanstvu i slažem se sa svime što su rekli govornici prije mene. Hvala gospodine Demezmaker. Gospodine Šulci, vi ste bili e, na e, toj emisiji. Hvala. Hvala, ne znam e, mogu li nešto dodati jer nisam pratio sve razgovore, ali htio bih zahvaliti odboru na vrlo bogatom programu E, e, bio nam je omogućen vrlo efikasan e, produktivan sastanak, odnosno više sastanaka sa partnerima u UN-u. Htio bih se nadovezati na pitanje u vezi sa sastankom sa posebnim izvjestiteljem o e, seksualnom nasilju, spolnom nasilju, e, želim e, naglasiti da Europska unija treba činiti sve što je u njenoj moći kako bi u najkraćem mogućem roku došlo do smanjenja smanjenja broja činova spolnog nasilja E, i e, mislim da se to pitanje treba, e, treba, o njemu se treba raspravljati u kontekstu jednakosti spolova, znači u jednom širem kulturalnom kontekstu. Što se tiče sastanka sa zamjenikom glavnog tajnika za agenciju UN-a za žene, FEM, mislim da će u, okviru programa e, Peking plus 20 Europski parlament i Europska unija kao takva imati veće odgovornosti. Kao treće želim reći da mi je bilo interesantno da je više partnera u raspravama e, spomenulo, govorilo o ulozi Međunarodnog e, kaznenog suda. E, potrebno je da Međunarodni kazneni sud ne odustane od, od progona afričkih čelnika E, za koje e, e, mislim da, se dakle od toga ne treba odustati i što se tiče razvojnih e, ciljeva, milenijskih razvojnih ciljeva, e, UN smatra da Europska unija ne smije odustati od svojih ciljeva i od e, ulaganja dodatnih sredstava na postizanje milenijskih razvojnih ciljeva i mislim da se na to trebamo koncentrirati u našem radu u nadolazećim mjesecima i godinama Mislim da bih ovdje se mogao sad zaustaviti, već e, htio sam govoriti o razoružanju, ali o tome smo već i govorili, posebice kad se radi o nuklearnom razoružanju i e, kemijskom, e, kemijskom oružju i postupku uništenja kemijskog uništenja. Već su kolege o tome govorile. Evo toliko od mene. Hvala. Hvala vam gospodine Šolc. Što se tiče ove točke dnevnog reda, mislim da tu možemo završiti sa razmatranjem. Gospodine Kukan, Dakle, 21. studeni to nije datum za ulaganje amandmana, nego datum kada ćemo glasovati o izvješću gospodina Kukana. Dakle, glasovat ćemo 21. studenog o tom izvješću gospodina Kukana. Prije nego što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, još jednom predajem riječ gospodinu Kukanu, no kao prvo bih htio pozdraviti predstavnike parlamenta Ruande i Somalije. Oni su u, zastupnici u parlamentima u svojim pojedinim zemljama i nadam se da ćemo imati s njima vrlo plodnosnu razmjenu. Nadam se da će ovaj posjet vam dati dodatan uvid, dodatno znanje i e, mogućnost da imamo podnosnu suradnju. Sada ćemo prići na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o tome da će nas Eduard Kukan obavijestiti o šestom sastanku parlamentarnog odbora što se tiče odbora za pridruživanje i stabilizaciju s Albanijom. To se dogodilo nakon što je Europska komisija objavila izvješće o napretku koji je objavljen tjedan dana prije nego što je vijeće donijelo svoju odluku o Albaniji kao zemlji kandidatkinji za članstvo Europske unije. Uzevši u obzir nedavne izbore u toj zemlji, ovo izvješće je vrlo zanimljivo. Gospodine Kukan, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Da, doista, ovaj e, šest parlamentarni odbor za stabilizaciju i podrživanje Europske unije Albanije se održao prije tjedan dana u Tirani. Izaslanstvo Europskog parlamenta je bilo sastavljeno od šest zastupnika, uključujući i gospodina Nikola Vuljanića, izvjestitelja za tu temu. To se održalo šest tjedana prije sastanka Europskog vijeća u prosincu, na kojem će se odlučivati o tome hoće li se Albaniji dodijeliti status zemlje kandidatkinje kao što to preporuča Europska komisija. Zajednički parlamentarni odbor je radio na normalan način i usvojio je konstruktivan zajednički tekst. To se čini vrlo normalnom rečenicom, no u okviru Albanije to znači značajan napredak. Mi smo promatrali kako se odvija politički dijalog i e, primijetili smo da su odnosi mijenje nego u proteklih nekoliko godina. Politička atmosfera u Albaniji još uvijek nije zadovoljavajuća, daleko od toga, no ona se popravlja. Ili možemo to i gledati s druge strane, no za mene je najvažnije da se tu primjećuje dakle, napredak političke atmosfere. Naši partneri koji su predstavljali obje strane političkog spektra su imali potpuno različite interpretacije e, ovih e, prvih 40 dana nove vlade. Jedino pitanje koje ih je u potpunosti spajalo je bilo pitanje koje se tičalo, ticalo njihove prognoze i želje za članstvom u Europskoj uniji. Obje strane su dali vrlo dobre argumente i pozitivno su se izrazili oko toga. Glavna kontroverza se tiče zakona o e, reformi uprave koji je osvojen prije zadnjih izbora i to na temelju konsensusa. Razne interpretacije koje se tiču stupanja na snagu te usvajanja e, pod akata koji su potrebni su doveli do situacije gdje sada nova oporba optužuje novu većinu da koristi svoje prve tjedne na vlasti kako bi e, održalo valove otpuštanja u policiji i sudstvu i kako bi ih zamijenili sa drugim e, članovima, militantima. A vlada sa svoje strane kaže da smanjuje preveliku upravu i da smjenjuje korumpirane i nekompetentne mm, zaposlenike. Moje prvo mišljenje bi bilo da ova velika reforma javne uprave kao što ju sada predstavlja vlada je potrebna. No, da je e, opseg promjene zaposlenika prevelik, te da je kad kad e, takav da se odvija unutar upitnih zakonodavnih okvira. Promjena u, osoblju i reforma uprave su nešto što je dio onoga što zahtijeva Europska unija. To su nam rekli, dakle, borba protiv korupcije, organiziranog kriminala i osnaživanje e, javne uprave. Drastično otpuštanje u policiji je uslijedilo nakon prosvjeda policije gdje se gdje, nakon racija koje su se proveli gdje se našlo da je 90% svih objekata koji su se bavili klađenjem ilegalni. I tada su zamijenjeni ili otpušteni oni koji su bili zaduženi za ovo područje, dakle područje klađena. Albanija ima još šest tjedana da dokaže da ove promjene su konstruktivne promjene, a ono što smo mi primijetili nije samo promjena osoblja s jednog u drugo. Mi smo upozorili da želimo definitivno status zemlje e, kandidatkinje za Albaniju u prosincu, no to se treba temeljiti na daljnjim pozitivnim promjenama. Šest tjedana nije dugo razdoblje, no nešto se ipak može postići i u tom vremenskom okviru vlada mora dokazati, to sa pravim akcijama, da je njihova interpretacija onoga što se događa doista pozitivan čimbenik. Nakon posjeta Albanije posjetili smo i Kosovo, no mislim da bi bilo smislenije ako im postoji takva odluka da se kratko informira ovaj odbor eh, što se tiče posjeta u Kosovo zajedno sa obavještavanjem izaslanstva koje je otišlo u okviru misije za promatranje izbora u Kosovu koje su se održali jučer. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala vam gospodine Kukan. Gospodin Buljanić, izvolite. Gospodin Kukan je dao dobar pregled onoga što smo tamo vidjeli. Ja sam tamo bio u funkciji izvjestitelja za naš odbor što se tiče poboljšanja koje se događa u Albaniji. Ono što je bilo dosta očito je da postoji manjak dijaloga, ne samo između političkih stranaka, što je naravno važno, već između drugih dionika u toj zemlji. Ja sam prije dva tjedna posjetio Albaniju i razgovarao sam sa sindikalcima, te isto tako i sa udrugama za poslodavaca, dakle isto tako i sa zastupnicama u parlamentu. I tu postoji uvijek ta ideja da se krivnja svali na drugu stranu. Dakle, to je nešto što dovodi do toga da je politički dijalog ono što Albaniji treba i da je to nešto gdje Europska unija može pomoći kako bi se to postiglo. Dosta toga je rečeno o borbi protiv korupciji, korupcije i organiziranog kriminala. To je dosta prisutna pojava u toj zemlji, kao što kažu i mediji. Postoje mnoge statistike koje smo čuli. Ljudi očito pokušavaju nešto poduzeti i nešto jesu poduzeli. Ako tu situaciju razmotrimo iz stajališta toga koliko su se poboljšali, onda su se doista jako poboljšali. No, ako to gledamo e, iz jedne druge perspektive, dakle ako to usporedimo sa nizozemskom ili sa danskom, na primjer, onda e, naravno oni nisu još na dostatnoj razini. Nisam siguran svačali politička elita i vidili ona ono što im predstoji. Ako im ne pomognemo i ako to ne učinimo brzo, onda oni to neće moći razumjeti u jednom razumnom vremenskom roku. Ja još uvijek smatram da je Albanija ozbiljna zemlja kandidatkinja u okviru ovog sastanka u bez obzira na to što će Europsko vijeće tada reći, oni će reći ono što žele. No ja mislim da je to zemlja s velikim potencijalom i da Europska unija ima veliku odgovornost kako bi se taj potencijal i ostvario. Hvala. Hvala vam. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, što ste mi dali riječ. Iz e, perspektive mojih birača postoje mnoge depresivne stvari koje se događaju na tom području. Možda je najdepresivnije to što imamo stalan pritisak da se sve više zemalja uključi u Europsku uniju. Vrlo jednostavna stvar. Bogate zemlje poput Norveške i Švicarske ne žele biti zemljom članicom Europske unije, ne žele da im se nameću E, stvari sa te razine, ali vidimo da postoje siromašne zemlje koje to žele. U predpristupnim fondovima smo imali dakle 14 milijardi eura i kojih koji su bili dodijeljeni za razdoblje 2013-2019 za e, te zemlje. Radi se o egotripu. I ako Albanija pristupi Europskoj uniji, onda bi njegovo članstvo bilo popraćeno zvukom sisanja, gdje će najkompetentniji Albanci napustiti Albaniju i otići u druge zemlje, prije svega zemlje poput Ujedine kraljevstva, gdje imamo velikodušan socijalni sustav. Članstvo Albanije u Europskoj uniji nije u interesu Albanije općenito, niti u interesu Europske unije. Bilo bi bolje kada bi povjerenik za proširenje rekao Albaniji da je to jednostavno prihvatljivo, da imaju preveliku razinu organiziranog e, kriminala u toj zemlji, kao što je to prethodni govornik upravo rekao. Mi želimo biti vaši prijatelji, želimo vam pomoći ukoliko to moguće, ali to je to. gracias. Hvala vam. Gospodin Stier, izvolite. Evo ja ću samo kratko prvo pozdraviti naravno istrpno izvješće kolege Kukana. E, pogotovo mislim da je e, upozorio kako šest tjedana koliko imamo do vijeća kad će se donijeti odluka i o kandidaturi za Albaniju e, daje dovoljno vremena da se vidi što se još može učiniti i kako uvjeriti države članice da e, doista slijede preporuku europske komisije da se e, i dodijeli status kandidata e, albaniji. S druge strane, e, vijeće naravno tu odluku još nije donio i nije izvjesno kakva će, kakva ona e, biti, ali ono što jest izvjesno jest da Europska unija ima jednu, jedan novi pristup gdje upravo ove, ova pitanja oko borbe protiv korupcije, oko učvršćivanja pravne države dolaze odmah na samom početku pristupnih pregovora i u tom smislu kad se to gleda u takvom kontekstu sama kandidatura treba e, biti po mom mišljenju sagledana kao jedan instrument kojim će se upravo takav jedan reformski proces učvrstiti. imamo slučaj drugih država gdje vijeće evo već peti E, možda će sad i u prosincu šesti put zaredom odbiti e, dati e, odnosno slijediti preporuku komisije kao što je u, u makedonskom slučaju i gdje vidimo da to je imalo i određenih negativnih posljedica po reformskom procesu. zato mislim da doista iako ništa još nije odlučeno mora se sve staviti na vagu i doista donijeti u prosincu odluku koja će potaknuti daljnji reformski proces u albaniji. hvala. Kukan, Hvala vam, gospodine Stier. Gospodin Kukan, kao šef izaslanstva, želite li vi nešto dodati? Ili smo rekli dovoljno o tome, gospodine Kukan, izvolite. Eh, Dosta je. U redu. Onda možemo nastaviti. Možemo prijeći na sljedeću točku. Radi se o kratkom izvješću gospodina Liseka o nedavnim izborima u Gruziji koji su se održali u listopadu. Gospodin Lisek je vodio zaslanstvo od šest članova u ovoj misiji promatranja izbora. Tu su bili i e, drugi promatrači iz Vijeća Europe i OSS-a i čini se da su ti izbori bili transparentni. Održali su se u prijateljskom okruženju. 72,1% je glasova pripalo kandidatu iz političke stranke Gruzijski san. Čini se da je došlo do, do demokratskog napretka, no e, možda postoji još neki izazov gospodine Lise kako nam želite dati kratko izvješće o toj misiji promatranja izbora u Gruziji. Hvala vam, gospodine Salafranka. Misija promatranja izbora Gruziji, ja sam vodio to izaslanstvo Imali smo samo četiri godine, e, četiri dana. Izbori su se održali u subotu, mi smo stigli dva dana prije toga. I e, prije svega smo se htjeli susresti sa najvažnijim kandidatima na, tom izbor, na tim izborima. Također smo se sastali sa novinarima iz različitih medija, sa zastupnicima civilnog društva, sa središnjim e, izbornim odborom, sa zastupnicama drugih međunarodnih organizacija, na primjer sa parlamentarnim odborom Vijeća Europe, OSSS-a i tako dalje. I zapravo mogu reći da je suradnja bila dobra nismo imali veliku razliku u mišljenjima što se tiče procjene ovih izvora. Osim tih sastanaka koje smo imali sa drugim izaslanstvima, također smo i kao izaslanstvo Europskog parlamenta imali sastanak u petak na večer sa trenutnim predsjednikom, gospodinom e, Sakašvilijem, a u subotu smo se također sastali sa e, trenutnim e, sa, Usupa, sa predsjednikom parlamenta. Kao što ste rekli gospodine predsjedavajući s ovim prvim krugom izbora je sada zapravo utrka završena. Gospodin Mark Švili je dobio otprilike 62% glasova. Kažem otprilike zato što su to neslužbeni rezultati. Službeni rezultati ćemo imati tek za nekoliko dana. Glavni kandidat pozicije. Prijašnji, je bio prijašnji e, predsjednik parlamenta i njega smo imali priliku upoznati, gospodin Bakradze, on je dobio 22 posto glasova. Gospodin e, Burc je bio treći sa 10%. Od drugih kandidata je još jedan kandidat dobio 2%, jedan 1%, a svi drugi, a sve skupa ih je bilo 23, su zapravo dobili 0% podrške. Želim istaknuti jednu činjenicu. Pomoću ovih izbora se sada promijenio politički sustav u Gruziji. Od predsjedničke republike je Gruzija sada postala država koju možemo nazivati parlamentarnom demokracijom. Predsjednik je sada izabran, ali 99% svojih ovlasti će on prenijeti i to u korist predsjednika vlade. To je važna promjena, važan pomak e, u e, političkom sustavu Gruzije. Izbori su bili mnogo mirniji od parlamentarnih izbora prije godinu dana. Mogli bismo naglasiti da su svi e, kandidati, svi izborni odbori, sve političke stranke koji su sudjelovali u tom izboru zapravo mogle slobodno organizirati svoje e, izborne kampanje, postojali su skupovi i tu nije bilo nekih posebnih e, poteškoća, tamo gdje je došlo do određenih incidenata, a njih je također bilo, e, prije svega kada su sljedbenici vladajuće stranke napravili manje poteškoće kandidatima oporbe, ali moramo reći da je policija vrlo učinkovito tu djelovala te da je jamčila sigurnost svih sudionika. Mediji su dosta objektivno izvještavali o tijeku izbora. Već prema tome jesu li mediji procjenjivali e, kandidate, e, sjedne li sa druge strane, Dosta je bilo pozitivno izvještavanje, prije svega što se tiče privatnih programa, postojali su i izborne e, rasprave, ali većih poteškoća dakle nije bilo. U svim izvješćima svi međunarodni promatrači naglasuju jedan, jedan manjak, a to je da se tijekom izborne kampanje, ali prije same izborne kampanje dogodilo da se mogao primijetiti, određen pritisak na izborne aktiviste iz određenih stranaka, na primjer poč, pokušalo se prije svega u Cibilisiju ukrasti kandidate iz drugih stranaka. E, predsjednik, bivši predsjednik vlade, njega smo također posjetili, on je u pritvoru i tamo smo htjeli vidjeti u kojim se uvjetima drži, te smo imali priliku se sastati s njim u ponedjeljak, dakle nakon izbora. Čini se da je politička situacija nakon izbora u Gruziji sada barem jasna. Jasno je da će jedna politička grupacija sada morati snositi cijelu odgovornost, dakle to je gruzijski e, san od gospodina Sakašvilija, dakle imamo drugu e, po e, moći stranku, to je stranka Ujedinog nacionalnog pokreta i još imamo jednu treću stranku koju nosi kandidat, jedna kandidatkinja i ona je jedina sa svojim strankom koja dovodi u pitanje izbore i rekla je da nije imala e, dobar pristup financiranju iz državnog proračuna te isto tako pristupu medijima. Dakle, s nje strane smo dobili određene kritičke napomene što se tiče izbora i izborne kampanje. U našem izvješću koje smo uskladili sa svim drugim međunarodnim organizacijama. Također kažemo, a to je možda i najvažnije, da smatramo da su Gruzici u ovim izborima slobodno i neograničeno izrazili svoje mišljenje da je sam dan izbora bio dan na kojemu nisu zabilježene nikakve poteškoće i također treba naglasiti da je kako središnji izborni odbor, tako i odbori u određenim e, izbornim općinama radili vrlo profesionalno, bili su vrlo dobro školovani i točno su znali što moraju raditi. Cijeli postupak je dakle bio dobro organiziran. A što se tiče prebrojavanja glasova, hm, pa znate da to često traje dosta dugo, ali to je bilo organizirano na najbolji mogući način. Sve u svemu naša procjena i procjena svih međunarodnih organizacija je pozitivna. Hvala vam. Puno hvala, gospodine Lisak, gospodin Sigui. Puno vam hvala. I ja bih želio reći da zapravo nešto što nije samo uljudno. Naime, gospodin Lisak je veteran što se tiče politike u Gruziji i drago mi je što je on promatrao ove izbore i mogao sastaviti ovo izvješće. Mislim da izbori u ovim zemljama koje su još mlade demokracije uvijek se odvijaju u određenoj napetosti. U slučaju Gruzije mi smo mogli sami posvjedočiti tu napetost, a to naravno uvelike ima veze sa odnosom sa bivšim predsjednikom Sakašvilijem. Cijeli politički sustav se promijenio, kao što je izvjestitelj upravo rekao. Gospodin Sakašvili je zapravo stvorio ovaj sustav i on vjerovao da će ostati na vlasti. No, to se pokazalo da nije točno. I ja bih samo želio naglasiti da demokracija u Gruziji jest zapravo došla na jednu novu razinu. Dakle, nije svugdje slučaj da se u prvom krugu izbora može izabrati predsjednika u državama bivšeg SSSR-a. Dakle, obično sve nije išlo tako glatko, no prema podacima koje smo mi primjeli, E, zapravo je odaziv birača bio prilično visok, to je također vrlo važno. To je zapravo temelj demokracije. Dakle, kandidati su mogli predstaviti sebe, svoje programe i naravno nijedni izbori ne prolaze u idealnim uvjetima, Novi su bili slobodni, pošteni. Dakle, rekao bih da možemo reći da se Gruzija kreće u dobrom smjeru, da je demokracija u toj zemlji snažna i mislim da bismo tu trebali na trenutak razmisliti o tome kakva je zapravo naša procjena gruzijskog političkog sustava. Mi smo pripremili niz izvješća o politici susjedstva, imali smo izvješće sa samita u Vilniusu i tijekom sastavljanja tog izvješća čuo sam mnogo stava koje smatram da zapravo nisu točni jer se mnogo govorilo o ucjeni, o tome kakvo je zapravo stanje u Gruziji i koliko su oni spremni da bi stupili u odnose sa Europskom unijom. Dakle, vjerujem da bismo trebali poslati jedan jasan signal premijerima i šefovima vlada koji će se sastati u Vilniusu i reći da je zapravo naš stav da nam se dopada kako stvar funkcionira u Gruziji, i da želimo da ondje demokracija zaživi i to ne samo tijekom izbornog razdoblja. Dakle, trebamo imati na umu odnos između vlade i opozicije, između snažnih i slabih u Gruziji. Hvala. Hvala vam. Gospođa Nes. Zahvaljujem predsjedatelje. Za početak zahvalila bih se gospodinu Lizeku na vrlo sveobuhvatnom izvješću o promatračkoj misiji izbora u Gruziji. Imali smo priliku zajedno s delegacijom ovog odbora prije nekoliko mjeseci i posjetiti Gruziju i razgovarali smo sa svim glavnim protagonistima nadolazećih izbora. Moji kolege su tada nekoliko puta primili posjete izaslanika predsjednika Sakašvilija i redovito dobijamo e-mailom sve informacije o tome što se događa u toj zemlji. Vjerujem da možemo biti zadovoljni činjenicom da su izbori dobro prošli, da su prošli bez problema, glatko i da se čini da su bili pošteni, slobodni. Naravno, možemo komentirati ili razmatrati o ironiji same činjenice da promjena političkog sustava koji je predsjednik Sakašvili osmislio za sebe sama, će zapravo najviše biti od koristi njegovom nasljedniku, koji je bio i njegov najveći rival. Dakle, da to je jednostavno ironija povijesti. U svakom slučaju, dobar je znak e, i sastanka u Vilniusu, no svejedno vjerujem da moramo ostati budni i neprestano pratiti situaciju u Gruziji, i to vrlo pomno, jer kao što znate, premijer je najavio da će odstupiti u nekoliko nadolazećih tjedana, što zapravo postavlja nekoliko upitnika. Upitnika o tome kako će zapravo stvari odvijeti se u budućnosti. Čak i ako su izbori dobro prošli, što je prilično umirujuće, svejedno bih pozvala sve kolege i parlament da ostanu budni što se tiče Gruzije, ali da se e, raduju zbog činjenice da su ovi predsjednički izbori dobro prošli. Hvala vam. Zahvaljujem. Hvala vam na vašim komentarima. Gospodine Lisak, želite li još uzeti riječ? Ja bih samo imao dva kratka komentara za kraj. Prije svega odgovor gospodinu Šivjecu. Dakle, odaziv, nažalost, nije bio baš tako sjajan. Bilo je ispod 50% građana, mislim 47 ako se ne varam točno. Zbog čega je tamo tako? Dakle, nova uloga predsjednika zapravo je smanjena, čime će predsjednik imati manju političku moć. I u Gruziji je to bilo jasno. Slažem se da postoje još upitnici što se tiče vlade i gospodin Patašvili je prilično nestabilan u koaliciji a ukoliko Akašvili otiđe, tada će i Ivanišvili koji je zapravo formirao cijelu koaliciju također otići. Premijer je već rekao da će on dati ostavku nakon smjene predsjednika. Tako da je već najavljeno tko će biti sljedeći premijer i pretpostavljam da će oni imati povjerenje birača, ali da neće imati toliko snažnu opoziciju kao što je slučaj bio prije. Dakle, radi se ipak o jednom mladom političaru, 31 godinu ima, i mislim da je to zapravo dobro što se radi o mladom čovjeku, no činjenica je da neće biti neće se raditi o snažnoj vladi. A predsjednik je netko tko je zapravo u političkom miljeu prilično e, nepoznat. On dolazi iz znanstvene zajednice, mislim da se bavi filozofijom. Tako da ćemo imati i novog predsjednika i novog premijera i, i jedan i drugi će zapravo biti pridošlice i neće ih se doživljavati kao karizmatične političare. Zahvaljujem gospodin Lisak. Mislim da s time možemo završiti ovu točku dnevnog reda i prelazimo na posljednju točku koja je izvištaj predsjedatelja radne skupine o posjeti delegacije za Palestinu, gospodin Atkins, koji je vrlo strpljivo čeka. Dakle, to uvijek nas zanima što vi imate za reći. Izvolite. Hvala sam. Ja sam samo želio komentirati e, od sudstvu ove delegacije, ali zbog nedostatka našeg predsjednika i sam sastanak je skraćen. No što se tiče zanimanja za ovo pitanje, moglo bi biti korisno, pa se nadam da će to neće uzeti oduzeti vrijeme zapravo predsjedateljici radne skupine, ali eto mislim da sam da bi ovo moglo biti zanimljivo kolegama pa ću nešto reći. Dakle, ovo je bila službena parlamentarna delegacija a, savjet pravosudnom odboru Palestine. A, plan je bio posjetiti Gazu, nismo bili u Gazi već jedno dvije godine, možda se sjećate na prošloj plenarnoj sjednici smo izglasali da se još 300 milijuna eura stavi na raspolaganje za pomoć u Gazi. I bili smo prilično razljučeni činjenicom da izraelska tijela vlasti ponovno su nam zabranila da posjetimo Gazu kroz prelaz Aref koji je zapravo najsigurniji pristup uzevši u obzir probleme u Rafiju, Egiptu. A razlog koji smo naknadno čuli bio je zbog trenutnih smjernica Europske unije o situaciji u Izraelu i Palestini. Visoka predstavnica je prilično jasno rekla da se čvrsto drži toga i Izrael se uvrijedio te nas zbog toga nije želio pustiti unutra. Dakle, morali smo zbog toga rekonstruirati naš program, naš posjet zapadnoj obali i imali smo sreće susresti se s novim premijerom E, koji je doista prvorazredna osoba, uzevši u obzir probleme s kojima se sreći administrativno i ekonomski. Isto tako smo se susreli sa ministrom zaduženim za zatvorski sustav i čuli smo o problemima do kojih dolazi, čuli smo o puštenju na slobodu 26 zatvorenika, iako bih trebao reći, da ukoliko niste osobito cinični, možda niste sami došli do toga da istodobno kada je na slobodu pušteno tih 26 zatvorenika najavlja, izraelska vlada je najavila građanje novih 1700 naselja, a slučajno unutar 24 sata je novih 26 ljudi uhapšeno, tako da u praksi govoreći na terenu zapravo opuštanje na slobodu ne znači mnogo. Dakle, sustali smo se sa glavnim pregovaračem palestinskih tijela i razgovarali o napretku aktivnosti tajnika Kerija. Oni su nam rekli da stvari dobro napreduju, no da da li postavilo se pitanje vjerujemo li doista da će se išta pokrenuti. Njegov privatni odgovor bio je ne pretežno zbog toga što dok Izrael nastavlja sa gradnjom naselja palestinci neće moći jednostavno pregovarati. I Dakle, OKA, agencija UN-a, nas je također primila E, mogli smo reći da su vrlo autoritativni ljudi, vrlo nepristrani također i bili su vrlo korisni u tome što su nas vodili između e, prezentirali rad pojedinih agencija i rekli su nam i o novom prijedlogu za E1 dakle Radi se o 5000 novih naselja van Jeruzalema i koji će zapravo u praksi podijeliti zapadnu obalu na dva dijela. Dakle, na taj način e, odjednom će staviti po strani rješenje e, dviju država. No, mislim da je gospođa De Kezer nedavno imala vodila jednu delegaciju koja se bavila problemom Beduina, tako da su nam pokazali i lokaciju gdje se Beduina nasilno izbacuje kako bi se mogla izvršiti ta gradnja. Dakle, jasno zabrinula nas je Zabilo nas je to izbacivanje beduina, gradnja naselja, također smo čuli o problemima namjernih provokacija nasilja u naseljima i odveli smo nas na jednu lokaciju gdje do toga često dolazi. I dok smo bili prisustvu nekih od beduina, jedan od takozvanih zaštitara eh, je došao i zapravo nam prijetio. Dakle, zbog čega pružamo podršku ljudima koji su izbačeni. Da završim jer znam da želite proslijediti dvije stvari koje smo doznali, koje su nas uvijek zabrinule, a znam da je presjedatelj bio u kontaktu s predsjednikom parlamenta što se tiče ograničenja pristupa Gazi, ali i zbog stava izraelske vlade, i uzgled bih samo rekao da smo se susreli sa našim predstavnikom, gospodinom Johnom Getratom. E, kolege se sjećaju da smo imali intervju s njim ovdje i da se doista radi o prvorazrednom čovjeku također i da ga doista vrlo cijene i palestinska tijela vlasti, e, što ne mogu reći za ministarstva SAD-a, niti kvartet, njih gotovo svi koji s njima rade preziru, bez obzira radilo se o političarima ili civilnim organizacijama. Dakle, zaključio bih samo s dvije stvari, prije svega doznali smo i uvijek nas je zabrinulo od ministra zaduženog za zatvorski sustav da izraelska tijela vlasti zapravo testiraju lijekove koji još nisu pušteni u javnu upotrebu na zatvorenicima unutar izraelskih zatvora. Smatram da je to za svaku osudu i mislim zapravo da je to čak i mnogo gore od toga. Kolege dobro znaju da izraelska vlada ne poštuje Ženevsku konvenciju, niti Međunarodnu konvenciju o ljudskim pravima, već poštuje citiram izraelsko e, vojno pravo, prema čemu zapravo se oni mogu ponašati prema zatvorenicima kako god to žele. I mislim da znate da postoji zahtjev jedne delegacije od parlamenta da se također e, posjeti zatvorski sustav i zatvore, svi tvrde da su to hoteli s pet zvijestica, da su to najbolji zatvori na svijetu, no istodobno sprječavaju posjetu takve delegacije koje predvodi predsjedatelj ovog odbora, dakle sprječavaju im posjetu za jednu inspekciju zatvora, a to se meni prilično čini proturječnim i razlogom za brigu također. I konačno, siguran sam da kolege znaju, postoji preko 200 djece mlađih od 17 godina u tim izraelskim zatvorima. Dakle, kada dolaze posjetitelji, samo se može vidjeti 30 djece prema kojima se lijepo ponaša, ali svi ovi ostali, sva ostala djeca su zapravo podijeljena sa ostatkom zatvorskog pućanstva, sa odraslim osobama, o njima se ne brine i otprilike desetak osoba umire od raka i jedni lijek kojim se daje je paracetamol. Dakle, to daje nekakvu ideju o tome kakvi su zapravo uvjeti u zatvorima. Znam da će predsjednik delegacije još sve detaljno prezentirati kada će moći, nas da će svi kolegi biti prisutni također, ali premijeri i svi drugi su nam rekli, pitali smo nas zbog čega Europska unija samo plaća kako bi mirila svoju kolektivnu svijest, samo financijsku podršku nudi, ali ništa konkretno ne radi na tome da dođe do mirovnih pregovora, do nužnih izbora, problema zatvorenika, naselja, nasilja i svih drugih problema. Dakle, zbog čega ne igramo značajniju ulogu? Činjenica je da nemamo značajniju ulogu i palestinci s kojima smo se mi e, sresli Sreli i premijer su doista izrazili veliko žaljenje što mi nemamo veću ulogu i svoju nadu da ćemo preuzeti veću ulogu. Dakle, nadam se da ste dobili dojam naš, o našoj posjediti i ukoliko mi bilo kakvih pitanja, rado na njih odgovoriti. Hvala vam lijepa na ovom vrlo zanimljivom izvješću, gospodine Atkins. Kao što ste rekli, nastavit ćemo o ovome u prisustvu predsjednika delegacije. Ne bih sada želio raspravu o tome, to baš ne bi bilo na mjestu s obzirom da predsjedatelja delegacije nema. E, gospodine Šivjec, daću vam na kratko riječ. Dakle, čuli smo informacije od gospodina Atkinsa, znamo da je ovo osjetljivo pitanje, dakle, molim vas što je kraće moguće, ćemo pravo raspravo imati drugom prilikom kada će biti predsjednik delegacije prisutan. Ja e, zgodnie z sugestią przewodniczącego nie chcę e, tej debaty e, rozpoczynać. Da, gospodine predsjedniče... Kao što ste već rekli, ne treba sada započeti s općenom raspravom. Imam samo jedno pitanje upućeno gospodinu Atkinsu. Kako je izaslanstvo Europskog parlamenta htjelo posjetiti Gazu kada je Gaza u okviru međunarodne zajednice e, u kategoriji terorističke zone. Palestinska autonomija je na neki način uklonjena i zapravo je to pitanje koje prvo moramo razjasniti. Gospodine predsjedniče, mi smo posjetili Gazu zato što smo izaslanstvo koje je za to bilo izabrano od strane ovog parlamenta. E, išli smo u jednom humanitarnom kontekstu da vidimo kako se naš novac troši u Gazi. U Gazi postoji vlada koja je e, propisno izabrana E, u kojoj sjede predstavnici različitih e, stranaka i mi smo se htjeli sastati sa njima, sa bilo kim tko je bio spreman. To je naša odgovornost, zadaća e, u smislu čuvanja interesa poreznih obveznika Europske unije. Evo, hvala vam, evo ovime možemo zaključiti ovu raspravu koju ćemo završiti kada bude prisutan predsjednik ovog izaslanstva i ovime zatvaram sastanak.